Good I Dobar dan, dame i gospodo. Otvaram e, popodnevni dio našeg sastanka odbora Ređi, a započet ćemo naš sastanak danas poslje podne sa glasovanjem. Prvo izvješće o kojemu ćemo glasovati je su regije koje zaostaju u Europskoj uniji. Naša izvjestiteljica je gospođa Žufrida. Želite li možda reći, gospođo Čufrida? Ne? Hvala. Dobili smo dva mišljenja, jedan iz odbora Agri, jedan iz odbora za ribarstvo. Osim toga, u skladu s obima reći ću nešto o mišljenju odbora za ribarstvo. I ako nema ništa drugo, možemo odmah ići na glasovanje. Započet ćemo sa amandmanom broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman broj 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 5. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbijen je. Amandman šesti, ko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojen. Amandman broj sedam, sa usmenim amandmanom. Jer je netko protiv usmenog amandmana? Nije. Onda glasujemo sa usmenim amandmanom ko je za, ko je protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis A. Tko je za? ko je protiv? suzdržani, usvojen. Idemo sada na amandman broj 12. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 14. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Idemo sada na kompromis B. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman broj 20. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 21. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 22. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo da vidimo kako to ide. Provjerit ćemo elektroničkim putem. Amandman 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ne radi. U svakom slučaju odbijen je. Nije bitno jedan ili više glasova. Dakle, amandman je odbijen. Amandman 23. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 27. s usmenim amandmanom. Je li neko protiv usmenog amandmana? Nije. Glasujemo s usmenim amandmanom. 27 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis C. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani, usvojen. Amandman 30. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani, usvojen. Kompromis D. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 36. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 37. On je identičan kao i 36. Znači da je usvojen. Amandman 39. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Kompromis E. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 43. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 44. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 45. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 47. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 46 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis F. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. E, amandman Agri E. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Agri G. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 53 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 3a za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 5a za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 7a za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 7b za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 7c za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 99 za, protiv, suzdržani, usvojen Mislim da je usvojen. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 113 za, protiv, suzdržani, usvojen. 114 za. Ispričavam se, 115. Ne, ne raspravlja se. 114, 115 za, protiv, sustržani, usvojen. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 11a za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 121 za, protiv, suzdržani, odbijen. 122 za, protiv, suzdržani, usvojen. 123 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 128 za, protiv, suzdržani, usvojen. 129, o njemu se ne, on se ne razmatra. Idemo sada na kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 13a za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 13b za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 143 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 15a za, protiv, suzdržani, usvojen. Idemo sada na amandman Agri 16 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Agri 16, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, ne razmatra se. Dakle, idemo sada na amandman 149 s usmenim amandmanom. Je li netko protiv usmenog amandmana? Nije. 149 sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvojen. 154 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 18a za, protiv, suzdržani, usvojen. Vidite u svojim popisima za glasovanje da ne glasujemo za amandmane e, odbora za ribarstvo. Mišljenje odbora za ribarstvo će biti priloženo našem izvješću. Pa sada idemo na konačno glasovanje. Konačno glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Čestitam. Usvojili smo izvješće. Naš e, sljedeće glasovanje će biti o izvješću gospođe Valina, uloga regija Europskih unija i gradova u provedbi e, Pariškog spoline što reći. Ona nije ovdje. Ne, tu je. Dakle, idemo odmah na glasovanje. Započet ćemo sa amandmanom broj 1. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman broj 2. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 3. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 4. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Pet za, protiv, suzdržani. Da vidimo i provjerit ćemo. Da vidimo na koji način ide. Dakle, amandman pet, elektroničko glasovanje. Otvoram glasovanje. Uh, the Zatvaram glasovanje i usvojenje. Dobro, idemo sada na amandman broj šest. Drugi dio. Dakle, drugi dio, zato što smo usvojili amandman broj pet. Dakle, glasujemo o drugom dijelu amandmana šest, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen je. Amandman broj sedam, Za? Protiv? suzdržani, usvojen je. Kompromis 1, ko je za, protiv, suzdržani, usvojen. Idemo sada na kompromis broj 2, ko je za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 3, ko je za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 4, za, protiv, suzdržani, usvojen. Idemo sada na amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeni. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Kompromis broj 6. Za? Protiv? suzdržani, usvojen. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 33, ko je za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 34, za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 35, za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman 35. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojenje? Ne, odbijanje. Ispričavam se. Odbijanje. Amandman 36. Dakle, glasujemo o amandmanu 6. koji je za? koji je protiv? Suzdržani? odmijen. Želimo provjeriti? Možemo provjeriti. Amandman 36. E, otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje i usvajanje. E, amandman 37. Ne, 38. Idemo na 38. Amandman 38. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Mogu li zamoliti da opet glasujete? Za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojen. Želite provjeriti? Može. 38. Otvaram elektroničko glasovanje. The Zatvaram glasovanje. Usvajanje. Kompromis 8. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 45. Je to točno? Da, 45. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Odbijen. Amandman 46. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Kompromis 9. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Kompromis 10. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 54. Amandman 54 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 55 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 56 koje je za, On se ne razmatra. Dakle, i 57 se ne razmatra. Idemo sad na... Oprostite. Da, 57. Moramo glasovati o amandmanu 57. Ko je za amandman 57? Ko je protiv? Suzdržani usvojen. Kompromis 11. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani usvojen. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 65. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvojen. Amandman 66 za, protiv, Ne, 65 i 66. Ne. To imam ovdje i to ne obuhvaća amandmane. Imate pravo, gospođo Krel pogreška je u mojem popisu. Dakle, glasujemo o tome ako se nalazi u kompromisu. Da, danas je zabavno glasovanje, ali ispričavam se. Vraćamo se na amandman broj 65. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Sada idemo na 66. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Sada 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojen, ali provjerit ćemo amandman 67. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Mislim da je odbijen. Amandman 68. Ne razmatra se, ali samo ako je usvojen, ali nismo usvojili 67. Dakle, ko je za 68, ko je protiv, suzdržan i usvojen. 69 za. Ovaj se ne razmatra zbog 67, zbog 68. Dakle, zbog 68. Eh, ne razmatra se ni 70. Ne, razmatra se. 70 ko je za, ko je protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 14. Želite provjeriti 70? Dobro. elektronička provjera za amandman 70. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ne razmatra se. Ne razmatra se. Idemo sada na kompromis 14. Ko je za, ko je protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 74. Amandman 74. Ko je za, ko je protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 75. 5 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 76 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti 76, bolje je provjeriti 76, otvaram elektroničko glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. It's adopted. Usvojen je. Um, we go now to the compromise 15. Idemo na kompromis 15. Kompromis 15 ko je za, ko je protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 16 koje je za, ko je protiv, suzdržani, usvojen. Idemo sada na amandman 89 Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Odbijen. Amandman 90. Ko je za? Ko je protiv? Ista situacija. Biće odbijen. Želite provjeriti? Amandman 90. Elektroničko glasovanje. Otvoren glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje i usvojenje. Moja pogreška. Amandman 91 se ne razmatra ako je 90 usvojen. Idemo na 92, amandman 92. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 93. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvojen. Amandman 99 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 108 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 19 Ko je za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 20 Ko je za, ko je protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 116. Ko je za? Ko je protiv? suzdržani, odbijen. Amandman 117 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 118 za, protiv, suzdržani, mislim da je odbijen. Želite protiv, suzdržani, usvaja se. Glasovanje o izvješću s izmjenama i dopunama, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. The Zatvaram glasovanje. E, izvješće je usvojeno, čestitam. Možete i zapamtiti i ovo glasovanje i moje greške. A sada idemo na mišljenje u europskom semestru za koordinaciju ekonomskih politika. Analiza godišnjeg rasta 2018. Ja sam izvjestiteljica, idemo odmah na glasovanje. Kompromis 1. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis. Idemo na amandman 7. Ko je za? Protiv? Ne, na kompromis 2. Sorry, you have the wrong voting list. I have a mistake in the voting list, I'm sorry. Ispričavam se, imam grešku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 Odbija se. I završno glasovanje. Ne, još 55, pardon. Ko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se i idemo na završno glasovanje. Otvaram glasovanje. Elektroničko glasovanje, dakle. The Zatvaram glasovanje. Mišljenje je usvojeno. Hvala. Zadnje mišljenje za danas za glasovanje je mišljenje o različnici u odnosu na provedbu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. Odjeljak 3 komisija i izvršne agencije. Ja sam izvjestiteljica, idemo odmah na glasovanje. Imamo li kakvih izmjena? Nemamo, nadam se. Idemo dakle Kompromis 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 4. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 5. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 20. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 6 ne, pardon, amandman 21 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 32. Ko je za? 32. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 33. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 34. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 8. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. I završno glasovanje, elektroničko glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. I usvojeno je mišljenje. Zahvaljujem. Hvala i na strpljenju za danas. U glasovanju, dakle. Zaključujemo glasovanje. I idemo na sljedeću točku dnevnog reda. Danas imamo razmjenu mišljenja Thank you very Ilijanom Ivanovom, koja je članica Europskog revizorskog suda o radu Europskog revizorskog suda na području kohezijske politike. Poznali ste gospođu Ivan, Ivanovu, ona je bila na našem odboru već, imali smo s njome zadovoljstvo. Danas, kao i obično, Prvo dajem riječ gospođi Ivanovi na, za početnu prezentaciju, a zatim dajem riječ zastupnicima počevši s koordinatorima. Ako je potrebno podsjetiti, imamo vremena do 5 sati za ovu točku dnevna. Predsjednice, poštovani zastupnici, zadovoljstvo je biti ovdje na odboru u regiji. Zahvaljujem na pozivu mi smo o ovome raspravljali od Prošizorski sud posvećuje važan dio svojeg posla upravo kohezijskoj politici, ne samo kao dio našeg godišnjeg izvješća, već i u okviru naših izvješća o rezultata. Dakle, razmišljajući što ću uključiti u svoju prezentaciju, toliko je tih pitanja da e, sam pokušala si i po aspekt e, ostvarenja rezultata u odnosu na kohezijsku politiku. Počevši sa ispunjavanjem e, propisa Ovdje na jednom vrlo jednostavnom grafikonu vidite evo smanjenje e, stope grešaka, no ako bi se vratila na prije deset godina, e, stopa grešaka je bila dvoznamenkasti broj, tako da ovdje i kolege iz odbora znaju da smo imali i stopu grešaka od 11% u godinama recimo od 2008% 2016. E, Međutim, ja i dalje moram spomenuti da je to iznad onog praga beznačajnih grešaka koji bi bio 2%. Dakle, e, Znači, e, ovo je područje politike koje zajedno sa poljoprivredom i davare ili uludo europskih sredstava. Ponekad su to greške, primjerice administrativne prirode, možda neke manje e, greške s datumima, ili datumi izjava koji su pogrešno popunjeni nije, nije e, sam pokušala kratko predstaviti najvažnije razloge, odnosno najvažnije vrste grešaka. Kroz godine se to mijenjalo, ponekad je recimo javna nabava bila najčešći izvor grešaka nodove o rashodima 42% grešaka Ozbiljne greške u odnosu na pravila javne nabave uvijek su u prva tri područja i ovdje dakle na drugom mjestu 30% kao i neprihvatljive projektne aktivnosti ili korisnici. Provjeravali transakcije, 135 transakcija od 1437 transakcija koriste pojednostavljenu troškovnu opciju. U tim transakcijama sa pojednostavljenom troškovnom opcijom grešakama nego e, kod povrata troškova. Na sljedećem slajdu kratko ću spomenuti nekoliko aspekata onog što namjeravamo promijeniti u našem radu sljedeće godine u odnosu na to kako u zakonitosti i e, propisnosti transakcija no, kao što svi znate, postoje korijenite promjene koje su uvedene za pravni okvir za kohezijsku politiku za eh, za razdoblje 14. do 20. kao što su eh, paket 2017. u našoj izjavi. Mi ćemo se udaljiti od našeg tradicionalnog pristupa ocjene e, propisnosti i zakonitosti i ići ćemo više na, na to da se oslonimo na rad drugih. Drugim riječima možemo vjerovati postupno se možemo prebaciti na takozvanu izjavu o angažmanu, što znači da se zapravo fokusiramo samo na provjere, provjera koje vrše drugi. To će nam omogućiti određene koristi, e, čitav niz godina e, pokaže pozitivan, onda bismo i mogli osigurati te e, geografske informacije i to mnogo detaljnije. Naravno, smanjeno administrativno opterećenje za korisnike je također važan aspekt jer smo toliko puta čuli da je moguće da jednog jednog korisnika se provjerava ne jedan po dva put. Ovaj pristup bi naravno pomogao i korisnicima. Toliko ukratko oko aspekata poštivanja propisa, to je naravno jedan dio e, priče, zakonitost i propisnost, ali to nije cijela priča naravno. Svi znamo da je ostvarivanje rezultata veliko pitanje o kojem je bilo riječi proteklih e, godina, to je nešto o čemu što je zapravo dio nove kulture e, sljedećeg e, VFO-a, da se doista oslanjamo na aspekte e, ostvarivanja rezultata na području kohezije, da trebamo pokazati rezultate, rezultate provedbe kohezijskih politika. U tom pogledu ovo je jedan vrlo kratak pregled E, samo naravno za godinu 2000 e, postigli svoje ciljeve u cijelosti djelomično ili nisu ostvarili. Kada vidite brojke 58% u cijelosti su e, ciljevi, da li su ciljevi u skladu sa operativnim programima i da li je projekt postigao E, ciljeve. Kroz e, godine vidjeli smo na posebnu neku temu, ima neki posebni fokus, primjerice politike transporta, prijevoza, ceste, unutar i druge kolege da se vidi što je u pripremi za 2018. Dva, e, dvije zadaće visokog prioriteta, a to je još drugi prioritetne zadaće nisu, nisu baš sve relevantne za odbor regije, ali primjerice privatno javna partnerstva ili bolje propisi, trajnost projekata, orijentiranost prema rezultatima, apsorpcija je isto još jedan od tih nadolazećih. Ovo je još nešto što nije baš direktno tema, ali ću predstaviti jer moj kolega to danas predstavlja na odboru Ekon, a to je mišljenje koje sud objavio za sljedeći VFO. To je briefing koje je objavljen nedavno, poruke u ovom briefingu. Prvo i najvažnije jest jako dobro definirati dodanu vrijednost za Europsku uniju. To je jedna od glavnih poruka kod izrade i primjene ovog solidnog koncepta u e, preuzimanja odgovornosti i tako dalje. Ovo su te e, glavne poruke i naravno taj dokument i vas da se bolje upoznate s ovim novim pristupom. Evo, ukratko je to sve što sam željela reći. Hvala. Uh, Hvala. Hvala vam lijepo. Mi ćemo iskoristiti priliku da pozovemo vaše kolege za neke od posebnih izvješća Revizorskog suda. Imalo da nas podaju. Dakle, krećemo od koordinatora. Kvalitetnije da podržimo države članice i partnere iz gradova i regija da bude manje grešaka a mislim da se nastavlja trend od prošle godine politike jer mislim da bi više pogrešaka moglo uputiti krivi signal. I posebno što se tiče dakle povjerenja i davanja povjerenja, mislim da je vrlo važno da se e, izblju i mislim da je možda važno da se da se i o tome povede računa. Ne znam mogu li postaviti ovo pitanje. Ja sam vidio izvješće i mislim da smo svi e, drsu koji e, spada u ovu obitelj, odnosno to je jedan od, jedna od tih inovacijskih mjera. Projekti u sklopu jaspersa trebaju pomoći državama članicama i to nije u rukama Europske komisije nego Europske investicijske banke i tu se daje potpora velikim projektima, posebno u prethodnom razdoblju. Kada sam vidio ovu prezentaciju, zapravo tu se s jedne strane pomaže državama članicama da pripreme velike projekte, a s druge strane se e, i kontroliraju veliki projekti. I zapravo samo e, je rastao broj djelatnika u uredu, a se broj projekata. Imam ovdje jedan grafikon koji govori o dakle, porastu broja djelatnika i o padu broja projekata. Ne znam trebali to pitati vas ili Europsku komisiju. Mi bismo trebali odlučiti hoćemo li nastaviti podržavati projekte iz Jespersa, dakle imamo tehničku pomoć, imamo projekte Jespers, posebno za nove države članice, no ako to donosi tako malo toga, toliko manje, i ako se tu pojavljuje pitanje o učinku i o tome koliko je to dobro ciljano, koliko sam shvatio, tu zapravo nije bilo stvarnog odabira projekata. Možete li nam reći nešto više o tom izvješću? imam dojam, dakle, to bi, to bi bilo moje. Dakle, Isto tako mi se sviđa informacija e, da je tamo bilo e, manje grešaka tamo gdje se koristila taj pojednostavljenje troškova. Dakle, mislim da je tu Omnibus dao rezultate i pokazalo se da je to pravi smjer. Prošle godine sam često mislila da pogreške u kohezijskoj politici su posljedica e, tog birokratskog sustava koji imamo, koji je vrlo e, opterećen. I e, mislim da će se značajno smanjiti pogreške u kohezijskoj politici i to je podatak ne samo za ljude koji se bave time, nego i za one koji čitaju novine, dakle primjerice Bild Zeitung, da se više nikada neće dogoditi da se na stotine milijardi eura e, dakle na taj način gubi. E, imam jedno pitanje, možda sam krivo shvatila, ali vi ste rekli da je bilo nekih e, pogrešaka u partnerskim sporazumima Možete li nam to još jedanput objasniti jer ne mogu zamisliti ne znam, možda sam krivo shvatila jer ne shvaćam kakve to veze ima sa revizorskim sudom. Hvala. Hvala. Hvala i vama. Gospođa Tomašić. Je li tu? Nije ne želi uzeti riječ. E, ne vidim da je još netko od koordinatora tu. Nastavit ćemo sa članovima odbora ređi e, gospodin Buda, a nakon njega gospođa Maletić. Zahvaljujem na vašem predavanju. Prošli tjedan je bio tirkizni i e, tu moramo sagledati taj postupak. E, ponekad se mora prvo nazvati u Brisel, a to postoji i u brojnim drugim područjima, primjerice zdravstvene skrbi slično su neki zakoni promijenjeni 2013. pa će nastavljenje, odnosno jasnoća tih e, zakonskih propisa da su jasno protumačeni. To je važno za Europski fond pravila. Tako da jedna, jedan jači angažman Brisela bi bio dobar. Da se ili tri uvjeta, kod nas postoji još čitava hrpa drugih i vrlo je lako počiniti grešku. I zato se bitno obratiti Briselu jer u protiv... E, hvala vam na izlaganju. Sada možemo još jedan put vidjeti da je većina grešaka u području javne nabave, dakle da kako riječ isto tako i o neprihvatljivosti troškova korisnika, ali što se tiče javne nabave, više na razini javnog sektora, dakle javnih tijela. Jer se jedni drugim moraju pridržavati pravila o javnoj nabavi. Ako je to više na razini eh, javnih entiteta, možda bi tih aspekata uspješnosti. Dakle, radi se o tome da tu nedostaju e, pravi pokazatelji definirani na početku projekta. Što to znači ti e, adekvatni pokazatelji ili znači da su oni preoptimistično na samom početku i da uopće nema pokazatelja? Zatim što se tiče prekomjernih e, troškova, dakle prekoračenja troškova, to je opet povezano cijena povećava, pokazuje se da su, da su troškovi veći. Dakle, zanima me što e, nam možete reći o tome kako to izgleda u praksi. Hvala, to su dakle pitanja na popisu. Sada ću predati riječ. Hvala vam i hvala vama na zanimljivim pitanjima. Krenut ću od početka. Gospodin Van Mistelroj, hvala vam na vašem pitanju i na inicijalnoj pozitivnoj ocjeni cilja da se radi bolje i da se pokažu rezultati utjecaja kohezijske politike u potpunosti se slažem s vama da e, dobri rezultati pomažu u izgradnji povjerenja. E, što se tiče izvješća Jaspers, e, kolega Oskar Helix je radi na tome zajedno sa mnom. Vjerujem da ste već bili u kontaktu s njim, da istina je da je izvješće vrlo kritički nastrojeno. Mi komisiji predlažemo niz aktivnosti koje treba poduzeti kako bi se e, preuzela bolja kontrola nad strateškim planiranjem Jaspersa, e, da se poduzmu odmah mjere e, da se smanji veliki rizik nepristranosti, dakle kod evaluacije projekata koji su dobili savjetodavnu potporu i da se e, pomoć iz Jaspersa e, ciljano usmjeri na projekte i na e, savjete koji se daju u većim projektima, te prilagoditi njihove kapacitete aktivnosti. Mislim da bi kolega koji je zadužen za izvješćivanje mogao dati više podataka u bilateralnoj razmjeni. Gospođa Krel. Kao što ste rekli, stopa e, pogreške se smanjila, a ova opcija pojednostavljenja je se e, koristiti, koristi taj instrument i vidimo da gotovo da nema grešaka, što govori u prilog e, činjenici da je kad se to koristi da to ima efekta. Što se tiče kompleksnih pravila, umjesto simplifikacije, jer se sada već duže od deset godina raspravlja o ovom problemu, postoji skupina visoke razine, a svrha ovog e, dokumenta za razmatranje je da se da ocjena svega što je do sada tu odrađeno i da se da pregled e, svih e, prijedloga i što bi i vama trebalo omogućiti da lakše donesete odluku. Ovdje bih htjela spomenuti i važnost e, mjerenja pravih e, stvari. Vi ste spomenuli partnerski sporazum. Ne znam jeste li spomenuli javno-privatno partnerstvo, dakle i ne znam mislite li na to ili na partnerski sporazum, budući da je to jedno drugo pitanje. To izvješće je sud već e, objavio, ali to je vrlo važno izvješće budući da se tu na neki način progovara o problemu simplifikacije i o činjenici da postoji prevelik broj indikatora koji preopterećuju čitav lanac, dakle ne samo e, korisnika nego i ostalih. I ono što smo ustanovili u svemu tome jest e, da postoji na tisuće pokazatelja na regionalnoj razini, dakle na svim mogućim razinama i to služi za mjerenje različitih stvari. E, ponekad nekad njih nije ni potrebno mjeriti i u konačnici je na kraju vrlo teško e, izvući neke kvalitetne zaključke. I ono što mi u ovome izvješću zapravo predlažemo je da se prestanu koristiti nepotrebni pokazatelji s obzirom da oni mjere nešto, ali u konačnici zapravo ne pomažu da se izmjeri uspješnost, odnosno rezultati i tu e, treba razlučiti mjerenje dakle ishoda i rezultata. I kasnije ću vam objasniti, naime, uistinu je bitno što ćemo mjeriti, jer ako mjerimo nekakav, ako se tu vidi da se smanjilo zagušenje u prometu, da su se smanjile emisije CO2. To su zapravo stvari koje utječu na održivost. To nije ishod, e, dakle ishod bi bili konkretni asfakama. Naime, postoje neke regionalne zračne luke koje su izgrađene, ali koje se nisu koristile. Tako da Mislim da je to jedan dobar, jasan primjer. Gospodine Buda, žao mi je što mislite da je revizor veliki broj provjera i revizija sigurno otežava proces i mislim da sam i ja to spomenula u svom uvodnom izlaganju i to je jedan od razloga iz kojih želimo dati dakle promijeniti svoju ocjenu na ti povjerenja u rad drugih, onda će se smanjiti ta razina provjera. S druge strane, ne možemo niti u potpunosti napustiti sustav kontrola, dakle jer e, mi smo odgovorni e, europskim poreznim obveznicima i niti jedan niti drugi ekstrem nije dobar. Gospođo Maletić, vi ste postavili pitanje o greškama u javnoj nabavi. Mi nemamo zapravo podjelu na javne i privatne korisnike, mi e, nasumce biramo transakcije koje će rola, to može biti javno ili privatno. Mi smo isto tako ne tako nedavno objavili jedno izvješće o javnoj nabavi, dakle koje je konkretno o javnoj nabavi, ali to je sada već nekih dvije godine staro izvješće, tako da ukoliko želite vi javnih i privatnih korisnika, a što se tiče odgovarajućih e, pokazatelja, mislim da sam, da sam o tome već dovoljno rekla. Hvala, gospodin Buda je zatražio da ponovno uzme riječ. Hvala lijepa. Željela sam samo precizirati jednu stvar. Nisam rekao da je revizorski sud najveća prepreka apsorpciji sredstava. Nisam govorio o Briselskom revizorskom sudu, baš obrnuto. Revizorski sud u Briselu pokušava pojasniti. Želio sam postaviti jedno pitanje. Zašto su postupci toliko različiti kada se radi o apsorpciji europskih eh, sredstava iz jedne zemlje u drugoj? Zašto u Poljskoj trebamo e, cijeli dosije od 50 stranove? I zato nemam odgovor na to pitanje. Trebamo intervenirati iz Brisela, moramo stvoriti jedan mehanizam koji će pojednostaviti taj sustav apsorpcije za države članice. Ljudi idu okolo po Europi, znaju što se događa i te razlike stvaraju nezadovoljstvo. Nisam govorio neka pravila od jedne općine do druge. A naravno korisnici legitimno žele imati pristupa europskim fondovima. Hvala lijepa. Da, potpuno se slažem s vama. Zašto je apsorpcija toliko teška? Ako niste do sada našli odgovor, mislim da vam neću u jednu minutu moći dati taj odgovor. Međutim, možda ćete djelomičan odgovor naći u našem sljedećem izvješću o apsorpciji. Sljedećih mjeseci ćemo objaviti E, koje su to države članice, ali od kada se, kada se objavi izvješće, nadam se da ćete naći odgovore na neka od ovih pitanja. Hvala. Hvala, hvala lijepa, gospođa Ivanova. Nemamo više pitanja, a to je za mene znak da postoji toliko pitanja. A sada, e, s obzirom da postoji redovita suradnja, postoji ta visoka razina povjerenja. Hvala lijepa na predstavljanju i na, na odgovaranju na naša pitanja. Nastavit ćemo surađivati s Europskim revizorskim sudom. Hvala. Sada u pet sati. Molimo vas da se vratite u ovu prostoriju u 17 sati. Hvala. vam Hvala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 Good afternoon, ladies and gentlemen, again. After the short break, I have a pleasure to uh, say welcome to our guest. Nakon kratke stanke. E, ima gospodin Dobrovski, potpredsjednik Europske komisije za euro i socijalni dijalog, koji je zadužen i za financijsku stabilnost, financijske e, usluge i uniju tržišta kapitala. Sada će naša razmjena mišljenja se baviti uglavnom e, programom potpore strukturnim reformama i e, njegovom provedbom. Kao što se sjećate, odbor Ređi je bio odgovoran za zakonodavni dosije za uspostavu tog programa, a mi se redovno informiramo o razvoju programa. Komisija nas obavještava i zahvaljujemo im na detaljnim informacijama. I na kraju prošle godine Europska komisija je predstavila zakonodavni prijedlog za ojačanu e, ekonomsku i monetarnu uniju. Jedan od tih e, prijedloga zakonodavstva za koje je odgovoran naš odbor želi pojačati SRSP e, povećanjem proračuna programa i e, dodavanjem dodatnih e, ciljeva kako bi se promicala konvergencija eurozone. Danas ćemo razgovarati o svim tim pitanjima sa gospodinom Gombrovskijem i neću mu trošiti vrijeme, nego ću mu dati riječ, a onda ćemo imati raspravu sa članovima odbora. Dragi članovi odbora, zahvaljujem na ovom pozivu i na mogućnosti da raspravljamo o programu potpore strukturnim reformama. E, program za e, izradu, provedbu i evaluaciju e, reformi kako bi njegovali učinkovitije i djelotvornije korištenje fondova Europske unije, a posebno strukturnih fondova. Strukturne reforme su od ključne važnosti za koheziju, konvergenciju i uključiv rast iskustvo pokazuje da te reforme jačaju gospodarstvo, e, tržišno natjecanje, otvaraju radna mjesta i povećavaju životni standard. Također smanjuju razlike i neravnoteže između zemalja Europske unije i regija. SRSP to radi e, povećavanjem administrativnog kapaciteta neravnoteže između zemalja Europske unije i regija. SRSP to radi e, povećavanjem administrativnog kapaciteta država članica. Velika visoka kvaliteta, pouzdane e, usluge i pravna sigurnost povećavaju djelotvornost i učinkovitost javnog upravljanja, a to je je jako važno za povećanje socijalne kohezije. Strukturne reforme ne samo da stvaraju okolinu e, koja potiče ulaganja, e, rast i zapošljavanje, e, već doprinosi i gospodarskoj i socijalnoj koheziji. I zato su strukturne reforme važna, važan važno sredstvo e, provedene, države članice moraju prevladati e, administrativne prepreke i izazove. I tu taj program potpore strukturnim reformama može učiniti razliku, a države članice su to prepoznale. E, već prije nego što je donesen program SRSP, našli smo 20 projekata, gotovo polovica je provedena, a drugi su dugoročni projekti koji još uvijek traju. Pod pripremnim aktivnostima danas, dana je potpora, potpora e, E, slovenskim vlastima kako bi poboljšali sektor malih i srednjih poduzeura. Dakle, to je osam puta e, veći proračun od 2017. Za ove godine 20 e, država članica je podnijelo zahtjev za 32 milijuna eura, a to je pet puta veće od proračuna. Na temelju kriteriji Također smo u bliskoj koordinaciji s drugim e, službama komisije e, provjerili da ne dođe do preklapanja ili dvostrukog financiranja. 9% svih projekata podupire projekte u e, području javne uprave, a 18% u upravljanju prihodima, Osim toga, program doprinosi i dosljednoj provedbi politika Unije oko 19% svih prilagodbe provedba prioriteta kao što je unija tržišta kapitala ili energetska unija i provedba prava unije. Eh, SRSP traje samo devet mjeseci, međutim komisija je već počela davati potporu na terenu kao što je obećala u jesen. Uvijek, eh, eh, međutim, još uvijek treba zadovoljiti njihove specifične potrebe. Osim toga, aktivnosti potpore pomažu i regionalnoj i prekograničnoj dimenzije. Recimo, Latviju, Litvu i Estoniju podupiremo sa jednim okvirom oko bi se izradila potpora za drugu državu članicu. Također se njeguje suradnja na taj način između raznih zemalja. To je slučaj u e, zdravstvu gdje pomažemo državama članicama da provedu e, preporuke za pojedine zemlje vezane za recimo u Slovačkoj mi dajemo e, pomoć za izradu potencijala kako bi se e, identificirali investicijski projekti kao što je Europski fond za strateška ulaganja sa financijskim instrumentima i strukturni fond. U Litvi pomažemo razviti strateški Nismo još donijeli odluku o financiranju za ovu godinu, ali mogu vam reći da će broj projekata pomoći provedbi e, Europskom strukturnom investicijskom e, fondu povećati apsorpciju i e, pomoći uspostaviti financijske instrumente na terenu i interes postoji za dostupne financijske resurse. Postoji i potreba da se gleda E, unaprijed e, i da se e, pomogne zemljama koje još nemaju euro kako bi izradile jače gospodarske strukture srsp a i stvoriti potporu za zemlje članice koje nisu u euru kako bi što prije preuzele euro. Iz tih svrha želimo pojačati SRSP sa još 80 milijuna eura do 2020. godine. To otočanice se ohrabruju da koriste mogućnost pod člankom 11 e, uredbe o SRSP-u da pronesu prenesu dio e, dio e, iz ESI fonda na SRSP i nadamo se da će Europski parlament biti u stanju podržati naš prijedlog. Hvala. Možemo početi sa predstavnicima klubova zastupnika, gospodin Novakov u ime EPP-a. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, povjereniče. Želim vam kao prvo čestitati što ste došli i govoriti o SRSP-u. unije nova prilika za države članice. I ako moram to usporediti sa novim proizvoda, to je kao novi pametni telefon. Najbolja opcija je da poslušamo klijente, u tom slučaju to su države članice. Mislim da na temelju e, te povratne informacije kapacitet. Od kada smo otkrili e, nedostatak u programu kada se radi o njegovom financiranju, nakon što uložimo napore prema tome, a svaka država članica koja već pokazuje interes da radi u tom programu će biti. E, počeli smo davanjem e, obećanja državama članicama za e, pričuvu za uspješnost. A sada se suočavamo sa velikim odboru za proračun. Međutim, slušam od mojih kolega iz odbora za proračun o mogućnosti korištenja instrumenta za fleksibilnost, ali da te mogućnosti nisu baš dobre. Bila sam iznenađena da vaš prijedlog dolazi ako bi nam komisija mogla reći da je to istina, da postoji e, dobro koriste i bila sam iznenađena čuti da se on, e, da se on koristi u 24 države članice i u Njemačkoj. Eh, osigurati da, to, da je to moguće eh, sa stajališta instrumenta za fleksibilnost, jer ne možemo to uzeti same kohezijske politike, niti iz... Mogu predložiti i eh, projekte reforme u smjeru pridruženja za da gospodinu Junkeru pravimo reklamu. To nije zadatak parlamenta. Jer imamo kohezijski fond koji pomaže državama članicama da uđu u eurozonu, a imamo i mogućnost strukturnih reforma u SRSP-u. Strukturnim fondovima, dakle regionalna tijela. E, naime, mi smo kod e, uvođenja ovog programa razgovarali o tome kako riješiti sukob između nacionalne i regionalne razine, dakle kako se koristiti tim sredstvima ovog programa razgovarali o tome kako riješiti sukob između nacionalne i regionalne razine, dakle kako se koristiti tim sredstvima. E, kako gledate na to, postoji li tu nekakav mogući sukob i na koji način se možemo pobrinuti da i kako mislite da CRSP može e, stvoriti sinergije i što je sa novim e, e, instrumentom za provedbu reformi? Dakle, kako se to odvija jednozno Hvala. Hvala. Ako nema nikakvih dodatnih pitanja ili sugestija, izvolite, imate riječ i možete dati odgovore. Hvala. Hvala. Hvala na pitanjima i komentarima. Možda samo da, da predočim neke SPA za 80 milijuna eura. Zatim su tu odvojeni prijedlozi koji se odnose na poslije 2020. kao i naglašavanje različitih opcija u našoj komunikaciji e, VFO koju smo predstavili prošli tjedan. Ja ću e, govoriti o tim raznim temama, ali rad SRSS-a i SRSP-a je nešto za što sam ja primarno odgovoran u komisiji. Imamo tu i e, zada izravno vezana uz program e, reformi, strukturnih reformi i naš prijedlog da se poveća veličina tog programa. Obrazloženje je jasno to je nešto što traže države članice, a potražnja e, nadmašuje e, zatim ove godine četiri puta veća potražnja, znači očito postoji potreba za povećanjem. Zatim se postavlja pitanje odakle taj novac dolazi i ono što mi predlažimo jest da se koristi instrument 40 za 2020. Zatim, što se ukupne veličine proračuna